Moram vam javiti žalosnu vijest što je prošlog petka u dobi od 88 godina umro naš bivši član Ian Paisley, on je bio zastupnik i prvi e, predsjednik vlade Sjeverne Irske. Dame i gospodo, e, nekolicina e, vas e, me upozorila na to što i u ovome času stižu dramatične vijesti o nesrećama pred libijskom obalom. Tamo je navodno stradalo 250 izbjeglica u nesreći u potapanju broda. 63 je na sreću spašeno, ali oko 150 ljudi je stradalo. Ispred Malte se dogodila tragedija u kojoj je možda stradalo i 500 osoba. E, to vam govorim zato što nam je moralna obveza, dame i gospodo, da činimo sve kako bismo spriječili nastanak ovakvih humanitarnih katastrofa kojih jednostavno ne smije biti. Dame i gospodo, prošlog tjedna e, sam vam vas obavijestio i to ponavljam da sutra kratko prije glasovanja imamo snimku u opsegu 360 stupnjeva. Oprostite, ispravljam se u srijedu prije glasovanja ćemo snimati sve e, članove, sve zastupnike ovdje u vješnici. Dakle, imat ćemo